i kolege, dragi gosti, cijenjene dame i gospodo. Prije 26 godina Papa Ivan Pavao II. govorio nam je govorio je pred Europskim parlamentom. Njegov govor bio je važan trenutak na putu prema padu željezne zavjese i ujedinjenju u Europe. Danas vi Papa Franjo govorite Europskom parlamentu čiji zastupnici predstavljaju više od 500 milijuna građana iz 28 zemalja članica. Zastupnici u ovom domu predstavljaju raznolikost Europe. U proteklih šest godina Europa je e, prošla kroz jednu dramatičnu krizu koja ima teške posljedice. Osobito dramatičan je gubitak povjerenja naših građana u institucije na nacionalnoj i europskoj razini. Taj gubitak povjerenja je ogroman. Bez povjerenja, međutim, niti jedna ideja i niti jedna institucija ne može trajno opstojati zato je suradnja svih snaga neophodna kako bi se ponovo povratilo to izgubljeno povjerenje. U tom smislu e, ciljevi Europske unije i njezinih institucija i e, katoličke crkve idu ruku pod ruku. Vrijednosti kao što su tolerancija, poštovanje, jednakost, solidarnost i mir dijelovi su našeg zajedničkog poslanja. Europska unija zalaže se za e, zajedništvo e, mladi ljudi imaju danas problema naći posao i svoje mjesto u našem društvu i bolju budućnost za sebe i svoju djecu ljudi bježe od ratova i katastrofa i traže kod nas zaštitu e, kad se radi o pitanjima socijalne pravde i E, raspodjeli, pravednoj raspodjeli e, blagostanja ili o ratovima, konfliktima u našem susjedstvu, mi stojimo pred zajedničkim izazovima vaša svetosti, vaše riječi imaju ogromno značenje, ne samo zato što ste vi vjerski poglavar jedne milijarde katolika, vaše riječi imaju ogromno značenje zato što se tiču svih nas, što su e, upućene svima nama i zato što vrijede za sve nas i zato što teme o kojima vi govorite pogađaju sve nas i tiču se sve nas to su univerzalne teme Vaše riječi nude orijentaciju u vrijeme bez orijentacije. Vaša poruka mira i dijaloga, iskrenosti i odgovornosti jedne, jednih za druge, solidarnosti i zajedništva jasno nam predočuju da imamo zajedničke zadaće koje samo zajedno možemo riješiti da smo ujedinjeni jači nego svaki pojedini za sebe. Vaša poruka je jedna vrlo europska poruka i upravo na toj poruci počiva ideja europskog jedinstva. Vaša povijest, vaša svetost je europska povijest. Povijest jedne obitelji koja je napustila Europu i potražila svoju novu domovinu u Južnoj Americi. To je povijest jednog pape s one strane Atlantika koji se vratio s druge strane svijeta kako bi reformirao crkvu i vodio vjernike. To je povijest koja nama može biti uzor i koja može pomoći Europi da se obnovi i reformira. Zahvaljujem vam u ime svih mojih kolegica i kolega da ste danas došli k nama, da ste prihvatili poziv Europskog parlamenta. Za ovaj dom je velika čast i privilegiji. Privilegij nam je što vas danas možemo čuti. Vaša svetosti, Papa Franjo, imate riječ. Hvala. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo potpredsjednici, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, sve osobe koje rade u ovoj dvorani, dragi prijatelji. Hvala da ste me pozvali da se obratim ovoj temeljnoj instituciji u životu Europske unije. Hvala vam na mogućnosti da se putem vas obratim preko 500 milijuna europskih građana koje vi predstavljate 500 milijuna europskih građana iz 28 europskih država. Gospodine predsjedniče, Zahvalan sam vam na ovim srdačnim riječima dobrodošlice u ime svih koji su u ovoj dvorani. Dolazim u Europski parlament nakon više od 25 godina kada je prije, dakle četvrt stoljeća Ivan Pavao II došao u ovaj parlament. Svijet i Europa su se promijenili Nekada je kontinent bio suprotstavljen u dva bloka, a sada Europa koja je na suveren način napravila svoje ustanove se nada da će se jednoga dana proširiti na one dimenzije koje daju zemljopis i više od toga povijest. Uz jednu veću Europsku uniju svijet je danas složeniji i zaista u velikom pokretu. Svijet je sve više međusobno povezan i globalan i stoga sve manje eurocentričan. I sada uz tu viziju svijeta Europa se čini ponešto ostarjela i komprimirana. Manje je protagonist u kontekstu koji je često gleda sa odvajanjem i često sa nevjericom, ponekada i sumnjom. Danas vam govorim kao pastir i upućujem svim europskim građanima poruku nade i ohrabrenja. Nade jer vjerujem da će poteškoće biti one koje će stvoriti jedinstvo da se prebrode problemi kroz koje sada prolazi kako Europa, tako i cijeli svijet. Nada u gospodina koji zlo pretvara u dobro, a smrt u život. Ohrabrenje da se vratimo na ono u što su čvrsto vjerovali utemeljitelji Europske unije. Dakle, da se treba raditi zajedno kako bi se nadvladale diobe i kako bi se zalagalo za zajedništvo svih naroda ovog kontinenta i za mir. To je politički projekt u čijem središtu se nalazilo povjerenje u čovjeka, ne toliko u čovjeka kao građanina ili kao gospodarskog subjekta, već u čovjeka kao osobu koji ima transcendentnu dostojanstvo. Želim pokazati između ta dve riječi da postoji zaista velika veza između dostojanstva i transcendentnosti. Dakle, dostojanstvo je ključna riječ obnove nakon drugog svjetskog rata. Naša nedavna povijest u središte stavlja zalaganje za ljudsko dostojanstvo protiv različitih vrsta nasilja i diskriminacija koji su se i u Europi pojavljivali kroz stoljeća. Važnost ljudskih prava je upravo rezultat dugog puta na kojem je bilo mnogo patnji i mnogo žrtava. I to je formiralo svijest o tome da se treba E, raditi na tome da je svaka osoba jedinstvena i nepovonovljiva. Takva kulturna svjesnost ima svoje temelje ne samo u povijesti, već u europskoj misli koju obilježavaju bogati susret različitih izvora iz Grčke, iz Rima, sa kelskim, germanskim i slavenskim substratima jako prožeti kršćanstvom. Jer to je urodilo pojmom osobe. Danas je zaštita ljudskih prava jedno od središnjih tema Europske unije. Kako u okviru Europske unije, tako i odnosima s drugim zemljama. Radi se o važnom zalaganju o kojem se treba diviti jer još uvijek ima previše situacija u kojima se ljudska bića tetiraju kao predmeti. Može im se programirati začeće, konfiguracija i korisnost, a nakon toga može ih se odbaciti kada više ne služe zato što su postali slabi, bolesni ili stari. Da, dostojanstvo, kako može postojati dostojanstvo kada čovjek ne može slobodno izraziti svoje misli i kada ne može slobodno ispovijedati svoju vjeru? Jer potrebna su jasni pravni okviri kako bi se zakon nadvladao, kako bi on nadvladao tiraniju moći. Kako dostojanstvo može imati muškarac ili žena koji su predmet diskriminacije, osoba koja nema dovoljno hrane ili nužno ono što mu je nužno za preživjeti i koji nema posao koji mu daje dostojanstvo. Promicati dostojanstvo osobe znači uvidjeti da ta osoba ima neotuđiva prava kojih se ne može lišiti. Nitko to ne može učiniti, naročito ne u ime ekonomskih interesa. Treba ipak paziti da ne dođe do nesporazuma zbog tumačenja koncepta ljudskih prava i njegove zloporabe. U današnje vrijeme sve više i više se inzistira na pravima pojedinca, individualnim pravima, rekao bi možda individualističkim pravima. U današnje vrijeme koncept čovjeka koji se nekako mm, mm, odmiče od jedinstva od koncepta monade u filozofiji. Uz koncept tih prava često se zaboravlja pr i pravo na to da postoje obaveze i Naravno, ljudsko biće je dio socijalnog konteksta u kojem su prava i obveze vezane za prava i obveze drugih i za zajedničko dobro samoga društva. Stoga smatram da je zaista bitno da u današnje vrijeme se produbi kultura ljudskih prava koja će svjesno povezivati individualnu, odnosno osobnu dimenziju sa dimenzijom zajedničkog dobra. Mi svi zajedno koji smo kao pojedinci, obitelji i skupine ujedinjeni u socijalnu zajednicu pravo svakoga i treba biti podređeno višem zajedničkom dobru, jer u protivnom on se nameće bez granica, prema tome izvor je sukoba i nasilja. Govoriti o transcendentnom dostojanstvu čovjeka znači da čovjek ima prirodu i da prirođeno može razlučiti dobro od zla. To što je čovjek ulio svim stvorenjima. Znači, čovjek nije nešto apsolutno, već je biće koje se odnosi prema drugima. Među najrasprostranjenijim bolestima u Europi nalazi se samoća, po mom mišljenju. Baš zato što nema veza Vidimo to među starijim ljudima koji se često prepuštaju vlastitoj sudbini. I kao netko gdje nema više mogućnosti za budućnost. To vidimo i među mnogim siromasima u našim društvima. Vidimo to u očima, izgubljenim pogledima imigrantima koji su došli ovamo da tražu bolju budućnost. Ta se situacija još pogoršala ekonomskom krizom čije posljedice i dalje traju i imaju vrlo dramatične posljedice u socijalnom smislu. Možemo konstatirati da je posljednjih godina uz proces proširenja Europske unije se povećavalo nepovjerenje građana u europske institucije za koje su smatrale da su daleke od njih, da imaju pravila koja su daleka od onih koji osjećaju pojedini narodi. Uglavnom se radilo o jednom općem dojmu zamora starenja u jednoj Europi koja više nije bila plodna i živa. Iz tog razloga veliki ideali koji su nadahnuli europsku ideju više nisu imali tu atraktivnu snagu jer su nekako potpale birokratskim aspektima njenih institucija. Uz to idu različiti malo egoistični životni stilovi koje karakterizira jedno nepodnošljivo blagostanje vrlo često indiferentno prema okolini naročito prema najsiromašnijima s korčinom možemo ustanoviti da su tehnička i ekonomska pitanja u središtu političkih rasprava, a na uštrb razvoja i antropološke debate i ljudsko će biće postati tek zubac u jednom mehanizmu gdje ga se smatra zapravo dijelom e, potrošačkog društva i dobra koji se troši. Kada jednostavno više ne može vrijediti, onda ga se odbaci. Kao što je slučaj sa bolesnima u terminalnoj fazi, mnogim starim ljudima ili djecom koje se ubijaju i prije nego što se rode. Veliki nesparuzum do kojeg dolazi kada dođe do apsolutnosti tehnike koja zapravo stvara konfuziju između ciljeva i sredstava. Jednostavno se dovodi do kulture otpada i potrošnje. To je upravo suprotno jer ono što treba napraviti je uvidjeti vrijednost ljudskog života i ljudskog bića. Život nam je dan besplatno, prema tome ne može postati predmetom trgovine. Vi kao zastupnici imate veliku misiju koja se možda čini beskorisnom. A to je da budete svjesni da su narodi i ljudi krhki i morate se za njih brinuti. Dakle, treba se boriti i e, za one stvari koje naš ovaj model potrožnje jednostavno vodi u tu kulturu otpada brinuti se za sve ove stvari znači dovesti do jedne nade i dakle to znači da u jednoj situaciji gdje su ljudi došli na margine da im se opet da dostojanstvo. Tako treba povratiti nadu u budućnost. A mlade generacije moraju ponovno naći povjerenje da se zalažu za velike ideale Europe koje je ujedinjene u miru, Europe koja je kreativna, koja poštuje prava, koja je svjesna vlastitih obaveza. Kako bi se na to moglo odgovoriti, dopustite mi da vam opišem jednu sliku. Među Rafaelovim freskama koje se nalaze u Vatikanu nalazi se i freska koja se zove Atenska škola. U središtu nalazi se Platon i Aristotel. Platon e, ima e, prst kojim upire u nebo, u svijet ideja, rekli bismo u nebesa. A drugi je upro prst ispred sebe, među onima koga gleda, upre na zemlju i konkretnu stvarnost. Mislim da ta slika dobro opisuje Europu i njezinu povijest gdje se susreću nebo i zemlja. Nebo koje upućuje nadilaženje prema Bogu, a zemlja predstavlja mogućnost čovjeka da se nosi sa situacijama raznih vrsta i s problemima. Budućnost Europe ovisi o tome da se ponovno otkrije da zaista između ta dva elementa treba imati vezu. Jer e, Europa koja se više ne može otvoriti transcendentnom dimenziji e, života, ona će izgubiti svoju dušu i svoj humanistički duh koji je toliko obilježavao. Postoji potreba za transcendentalnim otvaranjem. Dakle, govorimo ovdje o nadiloženju ljudske e, bića. I u tom smislu smatram da je ključno da baština koje je u prošlosti dalo kršćanstvo za socijalno i kulturološko formiranje ovog kontinenta. E, tu e, mislim i onoj doprinos koji će dati za rast u budućnosti. To ne predstavlja opasnost za svjetovnost država. Ne, radi se o obogaćivanju. To nam naznačavaju ideali koji su postojali od potetka, a to su mir, subsidijarnost i međusobna solidarnost. To je važan humanizam e, gdje je čovjek stavljen u središte. I želim ovdje još jednom ponoviti da je Sveta stolica putem Europske biskupske konferencije spremna za transparentan dijalog s institucijama Europske unije. Isto tako uvjeren sam da Europa koja će znati iskoristiti vlastite vjerske korijene tako što će prepoznati njihove vrijednosti, ta će Europa lakše biti imuna različite vrste ekstremizma koji bjesne u današnje vrijeme. Isto tako ono što vidimo sada u takozvanom e, zapadu jer dakle ono što Bog traži je upravo da se ne širi naselje. Ne možemo, a da se danas ne podsjetimo na mnogobrojne nepravde i progone koje svakodnevno pogađaju vjerske manjine, naročito kršćanske u različitim dijelovima svijeta zajednice i osobe koje su predmet barbarskih nasilja koje se proganja iz vlastitih kuća i domova koje se spaljuju žive, razapinju na križeve kojima se odrubljuju glave. Moto Europske unije ujedinjeni u raznovrsnosti. Međutim, jedinstvo ne znači i jedinstvo, e, jedinstvenu misao, gospodarski pojam ili politiku. Jer svatko živi od, svaka cjelina živi od bogatstva svih oni koji su njezini dijelovi. Jedna je obitelj ujedinjena još više ako je svatki njezin član zaista netko tko može biti svoj a da se ne boji da to pokaže. Europa treba biti ujedinjenje naroda koje će osjetiti to jedinstvo i svaki njezin dio treba konjugirati vlastitu jedinstvenost i međusobno se trebaju povezati, valorizirati različite tradicije. Trebaju biti upoznati i svjesni svoje povijesti i svojih korijena i na taj način e, trebaju izbjeći različitim manipulacijama i fobijama. U središte treba staviti ljudsko biće. To znači iznad svega da to ljudsko biće može slobodno izraziti vlastitu kreativnost kako na rezini pojedinca, tako i na zini naroda. S druge strane, obilježja svakoga i njegove osobnosti su bogatstvo koje će se staviti u službu svih. Europska unija i zasniva na načelu solidarnosti i subsidijarnosti. Na taj način se može zajedno ići na putu u kojem će svi imati međusobno povjerenje. U tom kontekstu, dame i gospodo eurozastupnici, vi morate demokraciju održavati živom. Treba održavati živom demokraciju europskih naroda. Nije tajna da ovakav koncept globalizacije ide na uštrb demokracije i e, treba vidjeti kako se organiziraju političke stranke međusobne jer e, predstavlja se rizik da se živi u hegemoniji riječi i sufizma i da se demokracija pobrka sa novim političkim nominalizmom. Treba demokraciju u Europi održati živom, što znači da treba izbjeći mnoge globalne manije da se E, e, razblaži i razvodni stvarnost, različite etičnost, fundamentalizmi i mnoge stvari iza kojih ne stoje znanja. Održati demokraciju živom je izazov ovog povijesnog trenutka kako bi stvarna snaga, politička snaga koju izražavaju narodi da ona ne podlegne pod neuniverzalnim principima multinacionalnih tvrtki gdje se jednostavno novac stavlja u službu nepoznatih imperija. To je dakle današnji izazov. Dati nadu u Europi ne znači samo uvidjeti da u središtu treba biti ljudsko biće. To također znači da se mnogo toga njoj, u nju treba uložiti. Treba uložiti u ljudsko biće i u one okvire gdje ona može izraziti svoju nadarenost i gdje može dati plodove. Dakle, Radi se o obrazovanju, najprije u okviru obitelji, jer obitelj koja je ujedinjena, plodna i neraskidiva u sebi nosi temeljne elemente kako bi u budućnosti kako bi se imala nada u budućnost. Bez takve solidarnosti stvara ju se kule u pjesku i to ima teške socijalne posljedice. S druge strane, naglašavati važnost obitelji ne pomaže samo da novi naraštaj imaju e, povjerenje u budućnost, već i mnoge starije osobe koje često žive same i napuštene jer više nemaju jedan topli obiteljski dom koji će ih pratiti. Osim obitelji, tu postoje i obrazovne ustanove, škole i sveučilišta. Škola ne može samo davati tehnička, stručna znanja, već treba također razvijati i pratiti rast ljudskog bića u cijelosti. Mladi u današnje vrijeme traže obrazovanje koje će biti prikladno i potpuno kako bi u budućnost mogli gledati s nadom, a ne s razočaranjem. Postoje mnoge kreativne mogućnosti u Europi. Postoje znanstvena istraživanja. Mnoga od njih nisu u potpunosti niti istraženi. Recimo alternativni izvori energije što bi bilo jako dobro za zaštitu okoliša. Europa je oduvijek bila u prvim redovima kada se zalagalo za ekologiju. Našoj je zemlji potrebno da je se stalno pazi i da se stalno za nju brine. Svatko ima osobnu odgovornost da čuva taj e, dragocjeni dar što ga je Bog stvorio i dao u ruke čovjeku. Mi možemo e, koristiti i uživati u prirodi. Međutim, mi nismo njezini gospodari. Mi smo njezini čuvari, međutim nismo njezini gospodari. Trebamo voljeti zemlju i poštovati je. Ali nas često vodi oholost dominacije, posjedovanja, manipuliranja, iskorištavanja. Ne čuvamo zemlju, ne poštujemo je, ne smatramo da je ona dar koji smo besplatno dobili i kojeg moramo čuvati. Poštovati okoliš ne znači samo da moramo paziti da ga ne uništavamo. To znači isto tako koristiti okoliš na dobrobit. Mislim ovdje prvenstveno na poljoprivredni sektor koji daje potporu i hrani čovjeka. Ne možemo trpjeti da milijuni ljudi u svijetu ginu zbog neishranjenosti i gladi dok se na tone hrane svakoga dana bacaju sa naših stolova. Osim toga, poštovati okoliš podsjeća nas da je i sam čovjek temeljni dio prirode. Prema tome, osim temeljne ekologije treba imati i ljudsku ekologiju kojem se poštuje ljudsko dostojanstvo o kojem sam danas toliko govorio. U kontekstu u kojem čovjek se može razvijati važan je posao. Treba se zalagati za politike zapošljavanja, ali isto tako treba dati radu dostojanstvo kako bi se mogao raditi u dobrim uvjetima. Što znači, s jedne strane, da se trebaju naći novi načini na kojem će se fleksibilnost tržišta naći u sprezi sa onim što je važno za razvoj radnika kao ljudskog bića. To znači također definirati socijalni kontekst koji neće biti cilj da iskorištava ljude, već će ljudima putem posla jamčiti mogućnost da osnuje obitelj i da hrani djecu. Mislim da je jako važno da se zajedno pozabavimo pitanjem migracija. Ne možemo tolerirati da sredozemlje postane veliko groblje. među onima koje svakog dana pristižu na europske obale nalaze se muškarci i žene koji dolaze u Europu da traže pomoć. A često se nalaze pojedinačna rješenja za te ljude i kojima ne omogućuju da ti ljudi zaštite svoje dostojanstvo i često se nalaze u ropskoj situaciji. Europa će riješiti problema imigracije bude li znala uvidjeti koja je njezina vlastitan kulturni identitet i isto tako mora se zalagati za zaštitu prava europskih građana i jamčiti prihvati migranata. Bude li Europa znala imati dobre politike, konkretne politike koje će zemljama iz koje ti ljudi dolaze e, pomoći da se razviju, bit će to dobro za Europu umjesto da se pomažu one politike kojima se takve situacije razvijaju. Treba dakle djelovati na izvor tih problema, a ne samo na njihove učinke i posljedice. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, svijest o vlastitom identitetu nužna je kako bi se na pozitivan način uspostavio dijalog s državama koje su zaželjele u budućnosti ući u Europsku uniju. Prvenstveno mislim na zemlje s područja Balkana za koje je ulaz u Europsku uniju nešto to će odgovarati idealu mira u regiji koja je uvelike propatila zbog sukoba u prošlosti. I na posljedku svijest o vlastitom identitetu nužna je u odnosima s drugim susjednim zemljama, naročito s onim zemljama koje se nalaze s one strane Mediterana. Mnoge te od tih zemalja imaju probleme zbog unutrašnjih sukoba, zbog e, religioznog fundamentalizma i međunarodnog terorizma. Vi donosite zakone i morate čuvati europski identitet, omogućiti mu da raste kako bi građani ponovno našli povjerenje u europske ustanove kao i u projekt mira i prijateljstva koji se nalazi u njezinim temeljima. Što više raste moć ljudi, to se više njihova odgovornost povećava kako osobna, tako i kolektivna. Tražim od vas da radite kako bi Europa ponovno pronašla svoju dobru dušu. Anonimni autor iz drugog stoljeća napisao je da su kršćani u svijetu ono što je duša u tijelu. Zadatak duše je da podržava narod, e, tijelo, da bude njegova povijesna sjećanje, a tisućešnja store, e, povijest vezuje kršćanstvo i Europu. U toj prošlosti bilo je i ružnih stvari i bilo je puno grešaka, ali uvijek se nalazio duh da se gradi za budućnost. Vidimo to u ljepotama naših gradova, ali i u mnogobrojnim dobrotvornim e, ustanovama koje se nalaze na našem kontinentu. Dio te povijesti, dobar njezin dio, još se mora napisati. Biće to naša budućnost, to je naš identitet, a Europa zaista uvelike treba ponovno otkriti svoj identitet kako bi rasla u duhu njezinih utemeljitelja i to u miru i slozi kako bi bila ono što jest, kako bi bila svoja, iako još nije sasvim bez sukoba. Dragi zastupnici, trebate graditi Europu koja se neće vrtjeti oko gospodarstva, već oko svetosti ljudskog bića, oko neotuđivih vrijednosti. Europa koja se hrabro prihvaća svoju povijest i hrabro iz budućnosti gleda budućnost i s nadom gleda svoju sadašnjost. Europa ne smije biti u strahu i e, okrenuta sama prema sebi. Ona mora biti okrenuta prema vani, prema umjetnosti, kreativnosti i prema vjeri. Europa treba ići za svojim idealima. Europa mora štititi čovjeka. Europa koja sigurno korača svjetlom to svijetom i koja će biti važna i dragocjena referentna točka za cijelo čovječanstvo. Hvala. Hvala lijepa dame, i gospodo na ovom pljesku. On je pokazao da je Papa Franjo mnogima od vas, ja sam imao dojam, svima vama govorio iz srca. Želim vam reći da smo vam zahvalni. Zahvalni smo vam na ovom govoru, na ovom velikom ohrabrenju ja osjećam to što ste rekli kao ohrabrenje na putu napred kojim e, mi idemo kao Europska unija, kao Europska zajednica. Rekli ste nam važne stvari. Sveti oče, zahvaljujem vam u ime cijelog Europskog parlamenta i ponavljam ono što sam već na početku rekao. Da, vi ste osobnost koja daje orijentaciju u vrijeme dezorijentiranosti i na tome vas smo vam danas beskreno zahvalni. Hvala vam što ste nam došli i što ste nam govorili. Hvala lijepa kolegice i kolege što ste e, Svetom Ocu svojom nazočnošću i ovim pljeskom dali podršku. Vjerujem da, smo, da imamo mnogo e, zajedničkih zadaća E, i u rješavanju njih pomoći će nam riječi Svetog Oca Pape. Hvala vam lijepa.